Dame i gospodo, pozdravljam vas na prvom dijelu našeg sastanka. Radi se o razmjeni mišljenja e, o izborima, odnosno kratkoj informaciji o izborima u Moldovi koji su se održali 30.11. a potom ćemo imati e, raspravu o politici susjedstva, za tu našu politiku susjedstva su izbori u Moldovi od velike važnosti. Tri stranke su e, pro, orijentirane su dobile većinu i e, međutim ono što je bitno je da se ne dopusti da unutarnji konflikti u Moldovi ne e, ne e, stvore probleme jer već se i prije događalo da se dobivene izbore izgubi u tjednima nakon izbora. Moramo voditi računa o tome. E, imali smo promatračku misiju koju je koordinirao OSS E, imali smo istovremeno i delegaciju Europskog parlamenta pod vodstvom kolege Šoltesa i on će nam e, moći e, nešto reći o tim izborima. Želim također pozdraviti gospodina Kristeu E, e, kojem ću prvom dati riječ, a potom kolegi Šoltesu koji je vodio e, delegaciju. Izvolite gospodin Kristeja. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao što ste i sami rekli, izbori u Republici Moldovi imali su iznimno veliki značaj. To su možda najvažniji izbori nakon neovisnosti Republike Moldove. Neću govoriti o zaključcima promatračke misije, budući da će kolega Igor Sodeš iznijeti svoje zaključke. Mi smo vrlo tjesno surađivali. Što se tiče ovog izaslanstva, naši prioriteti i poruka koje smo htjeli uputiti pronašli su svoj put i našli su se u završnom izvješću triju međunarodnih organizacija koje su bile tamo da promatraju izborni postupak. Nažalost, predizborna kampanja bila je iznimno polarizirana, trajala je 60 dana. Bila mnogo strasti, mnogo emotivnih reakcija. To je bio geopolitički izborni proces koji se manje bavio socijalnim pitanjima, a više vanjskim razvojem. E, bilo je riječ o suprotstavljanju istoka i zapada. Provedba sporazuma o pridruživanju treba biti osnovni prioritet e, vlade. Do sada je doneseno nekoliko zakona, no te zakone treba, treba početi primjenjivati. Riječ je o zakonima koji se odnose na borbu protiv korupcije i konsolidaciju vladavine prava. Nije dovoljno da sve stane samo na riječima. I ja vjerujem da nova proevropska vlada da će ta nova vlada znati kako djelovati učinkovito. Vrijeme nije na strani Republike Moldova i to je poruka koju sam htio iznijeti ovdje. Mislim da sam uspio prenijeti tu poruku vlastima u Kišnjevu na sastancima e, koje smo imali s tamošnjim dužnosnicima. Potreban je kontinuitet. Moramo izići iz te polariziranosti i pripadnike manjina treba uključiti u demokratski dijalog. Jer eh, ovaj ovaj sustav, ovaj polarizirani sustav je nešto što, što treba, čemu treba stati na kraj. Eh, potrebno je da Europski parlament i Europska unija izvrše pritisak, no istovremeno Moldovi treba i potpora Trebali bismo pomoći Republici Moldovi na njezinom europskom putu. To je ono što, za što su građani Republike Moldove glasovali i zato su se opredijelili za proevropske stranke koje sada imaju dobru većinu u parlamentu. Hvala lijepa. Prije nego riječi, riječ dam kolegi Šoltesu, želim pozdraviti E, gradonačelnika Buenos Airesa koji je danas gost ovdje. E, mi kao Europski parlament imamo, e, vrlo smo zainteresirani za suradnju sa zemljama Merkosura i pratimo sa zanimanjem razvoj u vašoj zemlji. Srdačno vam zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za posjet Europskom parlamentu i što pratite naš rad. Riječ sada ima gospodin Šoltes. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju što ste mi dali riječ. Drago mi je što vam se mogu obratiti kao voditelj izaslanstva Europskog parlamenta u međunarodnoj promatračkoj misiji u Moldovi usprkos e, promatračkoj misiji međunarodne zajednice i naime Europski parlament u potpunosti podržava zaključke ove misije i htio bih iskoristiti priliku da zahvalim kolegama iz izaslanstva kao i kolegama iz ostalih parlamentarnih skupština. Htio bih pohvaliti izvrstan rad tijekom ove promatračke misije. Naše izaslanstvo je promatralo izbore u, raz, različitim dijelovima zemlje. Posjetili smo mnoga birališta, uključujući i biralište na administrativnoj granici sa Pridnjestrovljem, gdje su građani iz Pridnjestrovlja mogli glasovati. To im je pravo uskraćeno tamo gdje žive. Moram eh, spomenuti da su na ovim izborima izabrane prave političke alternative i izborima se dobro rukovodilo. Došlo je do povećanja um, broja birača usprkos općoj apatiji i nedostatku povjerenja. Rezultati su takvi da su proevropske snage dobile većinu, 56 mjesta u parlamentu, a komunisti i socijalisti zajedno 46 zastupničkih mjesta. E, inače, izborno povjerenstvo je zabranilo sudjelovanje stranci Patria, e, zato što su dobili e, neprijavljena sredstva izvana, iz inozemstva. Birači su htjeli iskazati svoje demokratsko pravo i to su učinili na demokratski način, nije bilo većih nepravilnosti. Drago nam je što je mnogo ljudi sudjelovalo na biralištima. Građani Moldove su glasovali na slobodan i dostojanstven način. Novo izabrani parlament trebao bi odmah početi sa provedbom reformi kako bi se riješila socijalna i ekonomska pitanja, kako bi se borili protiv korupcije, kako bi se usvojio zakon o financiranju e, stranaka i izborni zakon. E, naš promatrački tim u potpunosti je svjestan visokih uloga i važnosti geopolitičkog konteksta. To su teme koje su dominirale predizbornom kampanjom. Možda su bila manje u središtu pažnje socijalna i ekonomska pitanja. To je polariziralo društvo. Međutim, e, to je potaknulo ljude da iziđu na izbore. Proces europskih integracija mogao bi stvoriti preduvjete kako bi ova zemlja izvukla e, najveće moguće prednosti iz tog potencijala, uključujući ekonomske i povijesne veze. Mi smo zabilježili ostvaren napredak, no isto tako smo primijetili i neke nedostatke. Posebno smo naglasili važnost da se uzmu u obzir preporuke, prethodne preporuke promatračke misije te da se donesu zakonodavni akti o financiranju stranaka i izbora. Isto tako želimo da se donese zakonodavni okvir za jačanje medijskih sloboda i pluraliteta. Posebno je važno raditi na transparentnosti i na vlasništvu, vlasništva nad medijima. Mi pozdravljamo e, visoko predstavnaštvo, međutim e, pozivamo novi parlament da donese zakone koji su u razmatranju kako bi se osigurala veća zastupljenost žena na stranačkim listama. One su još uvijek na nižim mjestima. Nadalje, vlasti bi trebale nastaviti s učinkovitom provedbom akcijskog plana za zaštitu ljudskih prava, posebno vezano uz manjine, uključujući i Rome. Zaključno želim ponoviti da Europski parlament se raduje daljnjoj suradnji sa e, parlamentom iz Moldove u sklopu odbora za parlamentarnu suradnju. Bitno je da se zadrži dinamika reformi, da se donesu ambiciozne politike koje će koristiti svim građanima Moldove. Mislim da je ovo posljednji trenutak za proevropske snage da se dokažu u Moldovi. Ako se to ne dogodi, na sljedećim izborima bi se stvari mogle zaokrenuti za 180 stupnjeva. Isto tako se mora donijeti e, strategija za borbu protiv korupcije i za veću transparentnost. Europski parlament će budno pratiti provedbu novog sporazuma o pridruživanju, što nije konačni cilj odnosa između Europske unije i Moldove, nego samo jedan dio te europske perspektive. Hvala. Hvala i vama i zahvaljujem svima članovima izaslanstva koji su bili na promatračkoj misiji. Gospođa Karnijeta ima riječ. Hvala predsjedavajući. Tjedan dana prije održavanja izbora u Moldovi nas naša tročlana izaslanstvo, ja, gospodin Galer i gospodin Šetina, bili smo u posjet Moldovi i bili smo također na sastancima vezano uz izbore. Uputili smo poruku da sada imamo snažnu europsku potporu, no nakon izbora e, situacija će biti nešto teža, a to znači da ćemo morati e, objasniti moldavskim političarima da je hitno provesti reforme. Iz tog razloga Europska unija mora izraditi vrlo precizan putokaz koji se temelji na sporazumu o pridruživanju, a to bi moglo pomoći njihovim političarima da provedu e, brojne reforme koje su tamo potrebne. Ja bih sugerirala sljedeće. Ako možemo sastaviti stručne timove, to bi bilo dobro. E, dakle, za sva područja e, i sve izazove koji su pred našim prijateljima iz Moldove. U tim ekspertnim timovima trebali bi biti ljudi koji imaju potrebno znanje, ljudi koji dolaze iz bivših eh, zemalja, iz zemalja bivše istočne Europe i baltičkih zemalja. Eh, to su zemlje koje su bile pod dominacijom Sovjetskog saveza, a promjene i reforme koje se provode mogu poslužiti kao uzor za Moldovu. Mi znamo e, koje su bile naše greške, ali znamo i kako ih korigirati. I na kraju želim reći da je jedna od zadaća izabrane vlade da se smanji jaz koji postoji u moldavskom društvu. Ne budu li u stanju u ovom postizbornom razdoblju uvjeriti barem 20% građana više da podrže proevropski smjer Moldove, postoji mogućnost da bi se na sljedećim izborima situacija mogla preokrenuti. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, ja bih htio reći dvije stvari. Zatražio sam riječ da spomenem dvije stvari. Izborne konzultacije koje su održane u Moldovi vrlo su dobro prošle. E, meni se, su se kritike vezano uz zabranu sudjelovanja jedne stranke činile smiješnima Naime, radilo se o zabrani sudjelovanja na izborima, a riječ je o stranci koja je dobila sredstva nezakonitim putem i zapravo je dobila novac iz Rusije. Prema tome kritike bi trebalo uputiti Rusiji. U europskom tisku i u nekim političkim strankama E, mislim da se to nije dobro shvatilo. Ovaj, ovi izbori su bili iznimno bitni za nas. Moldavski birači su se na vrlo jasan način opredijelili za proevropske stranke. Prema tome bilo kakvo drugačije tumačenje nema smisla. Zatim e, htio bih reći još nešto. Mi moramo još mnogo toga odraditi u dva područja. Naime, mm, Moldava to mora učiniti. Nadam se da će vladajuća koalicija to učiniti. Prvo područje odnosi se na poticanje zapošljavanja. E, to su mm, najvažnija očekivanja. Republika Moldova neće moći krenuti naprijed bez jasnih, jasne promjene tog stava. Tim više što ograničanje, ograničenje moldavskih e, građana na ruskom tržištu rada mnogo su stroži nego prije. Zatim e, treba ostvariti značajan napredak u borbi protiv korupcije. Smatram da je neprihvatljivo da se to odlaže. Prema tome, e, prvi prioritet je otvaranje novih radnih mjesta, a drugi prioritet je borba protiv korupcije. Potrebni su vrlo konkretni koraci u tom smjeru i mislim da ćemo rad vlade analizirati imajući to u vidu. Želim čestitati e, predstavnicima Europskog parlamenta koji su bili u Moldovi kako bi pratili izbore. Hvala, gospodine predsjedavajući. Rezultati izbora u Moldovi su dokaz našeg glasovanja kojim smo ratificirali sporazum u listopadu. Zapravo mislim da smo predvidjeli ove rezultate i to je ujedno potvrda ovoga puta, kao što su kolege prije mene ispravno istaknuli. Tijekom ovih izbora došlo je do polarizacije, a linija je bila između Brisela i Moskve. Bilo je nekih e, populistički orijentiranih socijalista, dakle nekih političara u Moldovi koji su koristili na plakatima sebe s Putinom, e, tako da su se jasno svrstali na stranu s Putinom. A riječ je o jednoj drugoj zemlji koja nema nikakve veze sa europskim vrijednostima. E, ta polarizacija uistinu je opasna pojava, no smatram da bi to sve nas trebalo hrabriti da ne prepustimo Moldovi vlastitoj sudbini nakon ovih izbora. Moramo nastaviti na suradnji i pomoći sukladno sporazumu o pridruživanju. Prema tome, vidim da ljudi još uvijek gledaju u prošlost, moramo iskoristiti sve mogućnosti kako bismo građane bolje informirali o Europskoj uniji i o mogućnostima koje se nude temeljem sporazuma o pridruživanju. Vjerujem da će kolega Kristea učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi razgovarao s ljudima, kako bi se organizirale rasprave i predavanja. Na taj način se ljudima mogu prenijeti informacije. E, treba čestitati Moldovi. 55 naprema 46 ne zvuči kao velika pobjeda, no ako znate kakva je nedavna e, povijest u Moldovi, onda možete vidjeti da je to značajan, značajan e, korak naprijed. Nadam se da će proevropski blok uspostaviti jednu čvrstu vladu i da će izvesti ovu zemlju na put prema Europskoj uniji koliko god je to moguće. Um, Hvala gospodine predsjedatelju. Što se tiče zabrane stranaka koje ne mogu sudjelovati na izborima zato što ih se financira iz Rusije, ako to postane uobičajena praksa u Europi, neki od naših kolega će, nekima će pasti kamen sa srca, šalim se. Htio bih samo reći da meni ovaj rezultat ne djeluje tako pozitivnim kao što su neki kolege rekli. Ako se ne varam, postoji parlamentarna većina, što je vrlo dobro, ali ona nema potporu većine birača. Ako se prebroje svi glasovi, čak i oni koji su bili ispod izbornog praga, onda vidimo da ova nova vlada ipak e, stupa na scenu na jednom nestabilnom terenu. I toga moramo biti svjesni. Ne samo da trebamo vidjeti na koji način možemo surađivati s njima kako bi se osnažila njihova proevropska orijentacija, trebamo vidjeti i kako se obratiti ljudima koji su na drugoj strani tog jaza, kako njih pridobiti, kako njih uključiti u proces. Možda bi se trebali poduzeti posebni napori u tom smjeru. Možda bismo isto tako trebali porazgovarati s nekim drugim snagama na zapadu o proevropskoj orijentaciji Moldove. Nisam siguran da Amerikanci gledaju na tu situaciju iz istog motrišta kao i mi. E, prema tome to je isto tako nešto što valja imati na umu. Što se tiče potrebe za hitnim provođenjem reformi i zanimljivog prijedloga koji je iznijela gospođa Kalnijete, htio bih pitati sljedeće. Jesu li vlade država na koje ste aludirali ili akteri civilnog društva iz tih zemalja spremni dati takvu pomoć i postoji li volja u moldavskoj vladi da prihvati tu vrstu pomoći? I još jedno pitanje, postoji li volja u institucijama Europske unije da se pomogne e, kako bi se, e, kako bi se to postiglo. Zahvaljujem kolegama koji su radili na tome, no smatram da bismo morali sagledati ovaj proces i biti svjesni hitnosti situacije, moramo biti svjesni vlastitih postupaka i vlastitog doprinosa, jer imam dojam da je tu jedna prilika koja se pred nama polako zatvara. señor presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. Smatram da ovdje se zapravo sami zavaravamo. Ne znam zbog čega. Misli sam na zastupnika Narta, kaže tajništvo. <laughs> the dookie beer. yeah, <laughs> Mr. quite worried for a minute then. Thank you, Chair. Zahvaljujem predsjedniče. posla je jasno da su proeuropske stranke pobjedile na moldovskim izborima, no druge stranke su osvojile 25 mjesta, što zapravo predstavlja značajnu poziciju četvrt parlamentarnih mjesta, na to su socijalisti koji se zalažu za, eh, mjest, za suradnju s Rusijom. E, prema tome, čini se da će oni koji su za europsku integraciju prilično biti u strahu. Od 2005. nisu imali ovako dobre izbore, a u toj prilici su svega 5% glasova dobili. Dakle, proeuropske stranke pokušavaju dobiti većinu i to zapravo iznosi 47,5% glasova. No prema meni čini se zapravo da oni niti nemaju većinu. Nemaju većinu i možemo reći da su ovi izbori zapravo samo pokušaj e, dobivanja javne podrške za proeuropsku politiku. Ja smatram da bilo kakva buduća integracija e, Moldova i Europske unije bi trebala prije toga biti ponuđena na referendumu u Moldovi. Čini se da je u tom smislu niti jedna britanska vlada nije dobila većinu jer imate 38%. Gospodine Tanok, vi ste sljedeći na redu, možda možete objasniti. Ne, predsjedniče, mislim da ste možda i u pravu. Moguće da lobristi podijela sa svega, pobjede sa svega 32-33%. To je to jedan uh, naše, našeg izbornog sustava. Da, Margaret Thatcher je imala snažnu vladu niz godina koja se temeljila na oko 42%. Tako da mislim da 45% izbora u većini demokracija je zapravo jedan zdrav broj glasova. No, slažem se sa gospodinom Butikoferom, dakle ne radi se o više snažnoj pobjedi za progresivne snage koje žele Moldovu povesti u smjeru euroatlantskih integracija i liberalnije demokracije. U mojoj zemlji, dakle ne mogu govoriti u ime e, nacionalnih zakona Moldove, no prema izbornom pravu u Velikoj Britaniji zabranjeno je da bilo koja strana vlada financira bilo koju stranku. E, čak niti strani građani to ne smije, oni moraju biti registrirani kao birači. Dakle, brine me što su određene vlade, konkretno Ruska, pokušale e, približiti se nekim političkim strankama. I spekta stranaka je prilično bizaran. Imamo socijaliste u zemlji poput e, Bugarske i Moldove, a zatim e, krajnju desnicu iz Francuske koja je također dobila pozemicu jednu od Ruske banke. Dakle, to je prilično nezgodna igra Rusije, ali demokracija, demokracija, Churchill je rekao većina od jednoga je sve što mi je potrebno da vodim zemlju. Dakle, u parlamentu imamo parlamentarnu većinu, ona može biti vrlo tanka i nije baš stabilna, to prihvaćam, no Moldovu bismo trebali potaknuti i pružiti joj svaku moguću pomoć kako bi podržali njenu vladu koja je očito krhka. Isto tako moramo se pobrinuti da ljudi u Moldovi cijene prednosti i koristi od pomoći Europske unije. I ukoliko se žele vratiti u svojevrsnu Sovjetsku uniju, za to će morati platiti tešku cijenu kroz e, osobne slobode i mogućnost izbora e, svoje vlastite vlade. Jer smatram da Putinov program nije e, uvesti liberalnu demokraciju u zemlje u kojima želi uspostaviti svojevrsni postsovjetski e, oblik upravljanja. Dakle, određeno je razočaranje ovom, no svejedno moramo pozitivno tome pristupiti i ispružiti ruku svim prijateljima u Moldovi te se pobrinuti da znaju da budu dobro, da će biti dobro došli posjetiti nas doći u parlament i da europski novac u smislu naše pomoći i e, trgovinskih ustupaka može biti e, pružen i njima kroz e, sporazum o pridruživanju, a naravno kad bismo uspjeli riješiti problem Pridnjestrovlja, to bi bilo još bolje. Smatram da postoji stvarno opasnost da gospodin Putin trenutno razmatra mogućnost da se e, jedan e, koridor izgradi do Krima i to kroz Pridnjestavlje, što bi bio jedan e, oblik njegove strategije Velike Rusije. No, nadam se da se to neće na kraju dogoditi. Hvala. Predsjedatelj, nema uključen mikrofon. Sada sam ja na redu, ispričavam se, predsjedniče, pogrešno sam čuo. Dakle, ja matematički govoreći, ali što se tiče realne situacije ili mojih htjenja, ne vidim zbog čega smo toliko sretni sa rezultatima ovih izbora. Prije svega, ja bih volio da se Moldova pridruži Europskoj uniji, no moje želje moraju biti ukorijenjene u stvarnosti, realnosti, a ne na nekom popisu želja. Bivša komunistička stranka, sadašnji socijalisti, eh, imaju određen broj glasova, eh, Zatim imamo liberale koji su vrlo blizu i komunistička stranka i socijalisti su zapravo e, prilično brojni, a ostatak je koalicija koja je pobjedila i to je zapravo slika jedne podijeljene zemlje. Ako pogledamo odnos 45 naspram 55 zastupničkih mjesta, potpuno je legitimno imati takvu većinu, no moramo pogledati strateška pitanja, dakle integraciju u Europsku uniju u budućnosti, jer sa ovakvom podijeljenošću zemlje doista bi bilo ludo reći da ima postoji široko prihvaćanje pristupanja Europskoj uniji u Moldovi. Iskreno moram reći, ne sviđaju mi se rezultati, no oni su kakvi jesu, bez obzira na to što se meni sviđalo i moramo imati na umu da proruski orijentirani birači u stravlje nisu glasali. Dakle, ako uzmemo u obzir tih pola milijuna ljudi, ne možemo reći da ovi rezultati pokazuju podršku europskim integracijama. Ja već četiri godine učim, proučavam Moldovu i nikad nisam vidio jasan proeuropski stav ondje. A to isto tako se ne odražava niti u trenutnim podacima. Ako dakle imamo na umu ovu ključnu situaciju, da li ona bila proeuropska ili proruska, činjenica da je velik odaziv bio, a proeuropski entuzijazam postoji, no varamo se, e, kao što smo se i zavaravali po pitanju Ukrajine, ukoliko pričamo o tome koliko je sve proeuropski, a u Ukrajini primjerice imali smo e, žao mi ako vam se ne dopada što govorim, ali to je istina. Dakle, postala i ondje velika podrška. Nemamo se zavaravati sa brojkama, nego imamo na umu i kakva je stvarnost. Hvala. Mrs. Hautala. Zastupnica Hautala. Hvala vam. Ja imam dva pitanja gospodinu Kristeji, ali ako bi gospodin Šoltes želio komentirati, bila bih zainteresirana. Kakve mjere predviđate za izgradnju povjerenja između Tivaspola i Kišinjeva i smatrate li da bi Europska unija mogla učiniti više da se ohrabri, potakne taj dijalog kako bi se mogao povratiti integritet nad zemljom. I drugo pitanje, kako doživljavate trenutnu trgovinsku situaciju u Moldovi? Imamo sporazum o e, pridruživanju, a s druge strane postoji Euroazijan, gospodarska zajednica sa svojim režimom i Rusija. Dakle, smatrate li da Europska unija čini dovoljno da Moldovi pomogne da održi svoju trenutnu trgovinsku situaciju? Hvala lijepa. Gospodin Schaffhausen ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala što ste mi dali riječ. Moj prvi komentar se odnosi na jezik. S jedne strane govorimo o proevropskim snagama, što znači da ih suprotstavljamo s nekim drugim snagama. Mislio sam da Evropska unija radi na miru, međutim ovdje se koristi riječnik rata. S jedne strane govorimo o proevropskim snagama, a s druge strane, a to se podrazumijeva, govorimo o proruskim snagama, iako to nije izrečeno. Rusija je dio Vijeća Europe, ona je u Europi i tu se zapravo govori o nekoj podjeli koja ne odgovara našoj povijesti, kulturi i našem legitimitetu kao Europskom parlamentu. Moj drugi komentar se tiče financiranja. Dakle, da li bismo bili tako zgranuti da je bilo riječ o financijama koje dolaze iz SAD-a? Čuli smo da Europska unija, e, da je su Sjedinjene države potrošile milijardu eura za promicanje demokracije u Ukrajini. Da, možemo govoriti o financijama, ali ne možemo imati dvostruka mjerila i smatrati da sredstva koja dolaze iz SAD-a su dobra, a ako dolaze iz neke druge zemlje da nisu dobra. Moj treći komentar, treći komentar se odnosi na osobne napade. Ispričavam se, ispričavam se, molim vas, ispričavam se, moj treći komentar se tiče osobnih napada. Mi smo... Ne, ne, gospodine predsjedavajući. Ne, mene su osobno napali. Vi imate obvezu da mi date riječ da dam svoj odgovor na te napade. Ispričavam se, vaš propagandni govor, pardon, vaše vrijeme je isteklo. Dakle, da ponovim, vaše vrijeme je isteklo i... E, Zabunio sam se. Mogu li nastaviti? Please, <laughs> Gospod predsednik, hvala za eh, besedo. Eh, to, kar ste govorili, spoštovani kolegi, res je to, kar se je zgodilo na eh, volitvah, seveda ni. Zahvaljujem, kao što je moj kolega rekao, jer smo govorili o rezultatima izbora i smatram da imamo ovdje solidnu većinu, većinu onih koji su izrazili svoje stavove. Dakle, postoji osjećaj suradnje eh, između eh, Ukrajine i Europske unije. Dakle, Ukrajina ima geopolitički interes e, na istoku, zapadu i na Rusiji i u smjeru zapada. I znamo tu geostratešku važnost samo pozicije ove zemlje. No, kada gledamo gospodarsku i trgovinsku stranu, govornik nastavlja govoriti Moldova, čini se da se u Moldovi promijenila situacija preko noći. Što se tiče energetike, Moldova uvelike ovisi o zapadu. I tu ovisi o njima jednostavno zbog načina funkcioniranja i opskrbe. Isključivanje stranke Patrija i oblika na koje je ona financirana, a to smo već spomenuli, ovo isključivanje zapravo postavlja jedan upitnik nad cijelu situaciju i to osobito ako imate na umu kada je doista zabranjena ili isključena ova stranka. I što se toga tiče stvari je potrebno razjasniti što je prije moguće kako bismo mogli otkloniti svaku sumnju i pitanja. Jutros smo se bavili pitanjem pluralizma u medijima Mediji su dakle imali pozitivan utjecaj na formiranje mišljenja javnosti i to je nešto što moramo imati na umu. I to osobito kada razmatramo mogućnost koncentracije vlasništva. Moramo se pobrinuti da financiranja budu neovisna od političkih stranaka i što se tiče suradnje sa Europskom unijom, Vjerujem da će to biti jedan dugoročni cilj. Jer granice još uvijek postoje. Dakle, postoje ograničenja koja je vrlo teško nadići i ta ograničenja materijalne naravi zapravo je mnogo teže nadići od onih prirodnih. Dragi kolege, ispričam se što malo požurujem, ali moramo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Među nama su naši gosti iz e, Njemačkog Bundestaga pod vodstvom e, gospodina Krihbauma. E, kao uvod u E, našu raspravu s njima o europskoj politici susjedstva želim e, reći sljedeće. Naravno da se u Moldovi odvija natjecanje između snaga e, oba sustava, pri čemu su jedni proeuropski, a drugi nisu raspoloženi. To se vidi u mnogim zemljama, mi vidimo da Rusija koristi medije e, i to sustavno već dvije godine i upravo e, stanovništvo u ruralnim područjima se na taj način pokušava usmjeriti u izvjesnom smjeru. Sve mi to znamo. I također znamo da je tamo stranka e, vrlo jaka zato što je e, dobila ogromna sredstva iz Rusije. E, posljedice toga moraju biti kao što je gospodin Butikofa postavio pitanje, kako e, možemo pružiti odgovarajuću podršku prodemokratskim snagama. Te snage jesu dobile izbore i imaju e, većinu u parlamentu, tako da je ta podrška legitimna. A to što su dobili izbore e, E, ja ne mogu e, razumjeti argumentaciju onih koji se e, protive rezultatima izbora odnosno kritiziraju te rezultate izbora koji su takvi kakvi jesu. Što se tiče pridnje storovlja želim podsjetiti na situacije na Krimu, u Eh, Abhaziji, to su sve pokušaj destabilizacije eh, na temelju loših gospodarskih rezultata eh, ako ne budemo prozreli tu strategiju onda ćemo imati ukupno jedan problem odnosno velike poteškoće u održavanju e, slobode, e, mira i e, prodemokratskih snaga u Europi. Ja se žao mi, ali Alice Petrle je dobio protiv Maribora i na taj način se plasirao u Champions League. Drage kolegice i kolege iz Europskog parlamenta, e, mi smo vrlo rado danas došli k vama e, kao odbor za europska pitanja Njemačkog Bundestaga. E, time nastavljamo jednu dobru tradiciju da barem jednom godišnje e, održimo jedan e, sastanak u Briselu kako bismo naravno bili u direktnom kontaktu i komunikaciji s vama i sa predstavnicima komisije. Osim toga, mi kao članovi e, Bundestaga smo naravno vrlo često u Briselu jer imamo vrlo usku suradnju sa kolegama iz Europskog e, parlamenta. Mi smo jedini odbor Njemačkog Bundestaga u kojem 15 e, zastupnika iz Europskog parlamenta su članovi našeg odbora. Kako bi se ta E, povezanost e, sa europskom, pa, europskom politikom e, realizirala. Radi se o jednom idealnom prelazu sa teme istočno partnerstvo na raspravu s nama jer i mi se bavimo tom tematikom. Kao odbor za europska pitanja bavimo se temom istočnog partnerstva, osobito događajima u Ukrajini gotovo na svakom, e, na dnevnom redu gotovo svakog našeg sastanka to e, nalaze se te teme. Nedavno je kod nas bio gospodin Wolfgang Ishinga. E, na sastanku našeg odbora, prije toga naša kancelarka Angela Merkel, a također smo u bliskom e, kontaktu sa e, think tankovima i pokušavamo na taj način imati input za naša politička razmišljanja. Osobno sam vrlo zahvalan što ste si danas uzeli vrijeme za ovu našu razmjenu mišljenja za e, našu zajedničku raspravu jer e, sudbina onih zemalja koje su obuhvaćene e, istočnim partnerstvom nama to nije svejedno ako pogledamo unatrag šest od šest zemalja preostale su tri, Gruzija, Ukrajina i Republika Moldova, a e, te tri zemlje imaju nešto zajedničko. Sve tri zemlje su u jednom takozvanom zamrznutom konfliktu koji je naravno e, prouzročila Rusija i koji dalje traje bez obzira da li su to razgovori 5 plus 2 u slučaju Republike Moldave, gdje je napredak vrlo e, slab što se tiče Pridnjestrovlja ili u slučaju Gruzije e, u, u, po pitanju Oset, Osetije ili e, ako se radi o Ukrajini o, po pitanju invazije na Krim i istok Ukrajine. Sve to nama za nas je vrlo važno jer sve te zemlje žele samo jedno – E, podijeliti s nama ono što mi međusobno dijelimo već desetljećima, naime europski sustav vrijednosti, mir, slobodu, pravdu, sladavinu prava i građenje socijalnog društva i socijalnog blagostanja. I zato je agresija e, od Rusije e, od ruske strane agresija na naš sustav vrijednosti. Već iz tog razloga te zemlje E, zaslužuju našu solidarnost. E, nas e, jako zanima također i stabilnost na istočnim granicama Europske unije i zato je pa, istočno partnerstvo E, jedan osobiti slučaj naše vanjske politike i ne smijemo zaboriti u tom smislu niti događaje na sjeveru Afrike od arapskog proljeća u e, velikom broju e, zemalja nastala je arapska jesen ili čak zima moramo se angažirati oko toga i zato dragi kolega Elmar Brok jako mi je drago što danas sudjelujemo na sastanku odbora za vanjske poslove EU Europskog e, parlamenta. E, unaprijed se veselim e, jednoj dobroj konstruktivnoj raspravi. Dragi Elmar, sada ćemo saslušati predstavnike svih klubova zastupnika, a mi ćemo potom doći na red vrijeme izlaganja je ograničeno na dvije minute, kod nas je e, to malo drugčije, mi imamo tri minute, ali u svakom slučaju moramo se strogo pridržavati ovog e, ograničenja e, i pridržavat ćemo ga se. Hvala lijepa, dakle još jednom za ovu priliku da s vama razgovaramo. Hvala drage Elbe i evo time završavam sa svojim izlaganjem. Hvala lijepa. Ja e, sam neću dugo govoriti, želim samo dati jedan prijedlog. E, gospođa Charlotte Samelin za E, iz Europske komisije sam zamolio da danas dođe na naš sastanak. Možda bi, nam može, bi ona mogla ukratko pet minuta e, predstaviti e, proces transformacije kroz koje prolazi taj ta uprava u Europskoj komisiji. Hvala lijepa na pozivu. Čast nam je što smo danas E, prisutni na ovom sastanku i što imamo priliku razgovarati sa e, zastupnicima Bundestaga. Prebacit ću se na engleski samo kratko spomenuti nešto što već znate, to je da održavanje parlamentarnih izbora u Ukrajini 26.10. je označilo važan korak u konsolidaciji demokratskog razvoja u Ukrajini u skladu sa njihovim međunarodnom obavezom. Na temelju ishoda izbora Ukrajina sada mora doći do nacionalnog konsenzusa i smatramo da su uvjeti povoljni za tako nešto. Nova rada i nova vlada pred sobom imaju izazov gdje moraju provesti nužne političke i gospodarske reforme i sa njima radimo i radili smo i nastavit ćemo raditi usko na reformama što se tiče decentralizacije, reforme ustava, reformi pravosuđa, e, pravosudnih tijela, borbe protiv korupcije i osnaživanja administrativnih kapaciteta. Uz ove političke promjene Ukrajina se suočava s novom situacijom gdje nova koalicijska vlada i nova rada se mora sredotočiti na provođenje ispunjavanje ovih reformi, što je ključno. Dakle, vrlo je važno da se sada djeluje brzo. Voljela bih vas samo obavijestiti o najnovijem razvoju događaja. Danas e, je vlada pozvana u radu i oni će izložiti svoj program i tražiti njegovo odobrenje. Naša opća procjena, dakle vrlo općenito govoreći, dobili smo tek program, jest da je napredak dobar, da je u skladu sa njihovim trenutnim poslovnim aktivnostima u formuliranju nacionalne strategije, također u skladu sa koalicijskim sporazumom i ispunjava isto tako ukrajinske obveze unutar okvira sporazuma o pridruživanju. Program se usredotočuje na područja koja, kojima se mora hitno pozabaviti, to su one sustavne promjene koje sam već spomenula, a isto tako i gospodarska stabilizacija oporavak te vladavina prava. Smatram da sada Ukrajini e, i radi i vladi moramo pružiti priliku da djeluju. Teško je reći kako će se nastaviti dalje, još uvijek bismo željeli malo veću jasnoću što se tiče struktura koje će se baviti provedbom. Imamo nove ministre koji e, bi mogli zamijeniti svoje zamjenike s kojima smo do sada blisko surađivali jer oni su zapravo zaduženi za europske integracije. Vlada također istodobno radi na strategiji nacionalnih reformi za razdoblje 2015. do 2017. Nadamo se da ta, će ta reformna strategija biti usvojena eh, tijekom prosinca, možda rano u siječnju. I potrebna nam je ta strategija jer prije svega ona je vrlo važna za stanovništvo u Ukrajini. Vlada mora biti transparentna u svojim ciljevima i također nam je to potrebno i zbog međunarodne zajednice. Dakle, ova strategija trebala bi biti konkretnija i vladin program koji je eh, danas predstavljen e, radi. Vrlo je općenit, to je kratak dokument od svega šest strana. Dakle, voljeli bismo mm, da se razjasne vremenski okviri i točni koraci u provedbi. Mislim da mogućnosti za uspjeh ovisa o političkoj volji, o odličnosti koju e, će pokazati novo ukrajinsko vodstvo. Nesumnjivo e, vaš doprinos, sva pomoć koju možete pružiti E, ohrabrenja kako bi proveli nužne reforme su od velike važnosti. E, Ključna riječ je sada e, vlasništvo i voljeli bismo da ukrajinska vlada koje pružamo svoju pomoć, svoje savjete, ali da oni sami preuzmu vlasništvo nad tim programom i od ovih komponenti naprave jednu održivu vjerodostojnu reformu strategiju. Hvala. Thank you very <clears throat> Zahvaljujem predsjedniče na riječi samo par općih napomena o pitanjima na kojima ćemo uskoro raditi. Parlament će ubrzo započeti rad na izvješću revizije e, politike susjedskih odnosa. Ja ću imati čast, zadovoljstvo, odgovornost da budem izvjestitelj za tu reviziju. Smatram da je ona došla u dobrom trenutku, iako je prethodno izvješće e, završeno pred svega tri godine. Prije tri godine reagirali smo na promjene u e, našem susjedstvu na jugu, ali isto tako i na krizu na istoku. I ono što smo iskusili tijekom te tri godine trebala bi nam biti jedna pouka za budućnost. Trebali bismo e, uzeti u obzir da ovakve krize, da li na manjem ili većem razmjeru, će se i dalje događati u budućnosti i trebali bismo biti mnogo više realistični u procjeni takvih situacija do kojih će ponovno doći i to temeljem našeg iskustva od prije tri godine kada smo možda bili malo pretjerano optimistični i e, više pozitivni na što je potrebno kao što je povijest pokazala. U ovom izvješću razmotrit ćemo cijeli kontekst naše politike susjedskih odnosa. E, za ovu politiku e, potreban je jasan, dugoročan cilj i postalo je jasno da ćemo morati imati instrumente za politiku susjedskih odnosa koji će biti dosljedni ciljevima ove politike i obratno. Odgovarajući instrumenti moraju podržati našu politiku susjedskih odnosa. U reviziji reakcije na promjene u susjedstvu su se temeljile više na promjenama unutar demokratskih struktura i partnerstva unutar tim društvima, što mislim da je precizno, ali kao što sam rekao, moramo biti mnogo prizemniji, e, realni u pristupu ovim pitanjima i morali bismo e, se više pozabaviti pitanjima poput sigurnosti, energetike, trgovine, nego samo imigracijom. Hvala. Zahvaljujem. Sada ćemo riječ dati govornicima radnih skupina. Mihael Štubher. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nama iz stranke CDU CSU je drago što smo danas ovdje i možemo s vama razmijeniti mišljenja o europskoj politici susjedstva. Za nas je vrlo važno e, vidjeti na koji način vi razmišljate e, jer neophodno je promijeniti europsku politiku susjedstva. E, imam samo dva komentara. Prvi, moramo ustanoviti iako ako to nije krivnja ni e, tih zemalja ni Europske unije da je europska politika susjedstva kako koncipira 2009. nije baš jako uspješna. To ima različite razloge. S jedne strane utjecaj Rusije, e, njihovi interesi, e, potom u tim zemljama istočnog partnerstva. Međutim, važno je sada vidjeti kako se trebamo preorijentirati i kako promijeniti našu europsku e, politiku susjedstva, odnosno vidjeti gdje su bile greške pa ih ispraviti. E, neovisno o tome e, što postupanje Rusije smatram potpuno neprihvatljivim u Ukrajini, e, ja e, način na koji je Evropska unija htjela na brzinu e, potpisati sporazum o pridruživanju u vrijeme kad Ukrajina nije za to bila spremna, smatram da je to bilo pogrešno. Za nas je vrlo važno ono što sada Europska komisija i predlaže kako u buduće možemo poboljšati poboljšati našu politiku prema e, našem susjedstvu. Mislim da tu politiku treba diferencirati e, i tu treba pojačati vlastitu odgovornost e, tih samih zemalja e, i e, spojiti e, tu politiku sa konkretnim naprecima koje svaka pojedina zemlja ostvari. Mislim da su to zemlje koje neće u dogledno vrijeme moći postati članice Europske unije. To se ne može isključiti, mi to ne možemo isključiti, a poslije nas dolaze nove generacije, ali E, mislim da te zemlje moraju ostvariti napretke koji moraju biti vidljivi, opipljivi u području trgovine, e, carine i tako dalje. Model Norveške, to je zemlja koja je vrlo jako povezana sa Europskom unijom, iako nije članica i te pojedine mjere koje smo tamo upotrebili, e, možda o takvim mjerama treba razmisliti i prema istočnom susjedstvu. Dakle, treba vidjeti koje uvjete uvjete moraju ispuniti da bi se e, ostvarili daljnji napreci u e, suradnji s njima. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. U E, ime kluba zastupnika Pučana želim reći da je naravno važno da ostanemo u dijalogu sa našim kolegama iz našeg nacionalnog parlamenta, da ostanemo u kontaktu što se tiče situacije u Ukrajini i što se tiče daljnjih mjera koje ćemo poduzimati i poruka koje odašiljemo prema Rusiji. E, e, kad se radi o tome kako konkretno e, možemo pomoći Ukrajini, e, mislim da je važno ovo što je upravo e, spomenula predstavnica komisije, da sa stručnjacima, stručnjacima i na temelju njihove ekspertize E, budemo prisutni u zemlji i pomognemo onima koji e, su spremni primiti tu pomoć. E, sve je tu jako važno, nema prioriteta, ali neka područja koja su osobito važna su na primjer područje unutarnje sigurnosti, to je područje gdje kad se imaju u obzir, kad se uzmu u obzir aktivisti sa Majdana koji, Trga Majdan koji su sada u parlamentu tu, u parlamentu tu se uopće ništa nije dogodilo u smislu e, e, u smislu e, izvlačenja iskustava iz ovoga što se dogodilo. Stare strukture su još aktivne i kolege tamo još uvijek imaju osjećaj da su stare snage još i tekako aktivne. Stupanje na snagu sporazuma koje smo odložili za godinu dana E, mi moramo dakle početi razgovarati o stvarima djelomično i sa Rusijom kako bi se taj sporazum bolje e, e, mogao realizirao, ali kompletna substanca tog sporazuma mora doista stupiti na snagu kako bismo sa Ukrajinom mogli nastaviti konstruktivnu suradnju. Mi pomažemo Ukrajini i moramo pogledati u kojim područjima i možemo pružiti osobitu pomoć. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i meni je jako drago što razgovaramo danas o ovoj temi. Hvala lijepa na pozivu. Kao što su moji kolege e, koji su prije mene govorili već rekli, u vezi sa našom e, politikom susjedstva bilo je grešaka. Ne samo prema državama kojima smo ponudili e, tu politiku susjedstva nego i unutar europskih institucijama e, na primjer ako se e, istočne, istočnim susjedima vječito priča bajka o perspektivi članstva Europske unije bez prednosti da se to doista realizira onda to ne dovodi do dobrih rezultata. Mislim da naša politika susjedstva mora biti jasnija kako bismo e, e, potpisali sporazume e, koji onda neće za sobom povući kao posljedice kako se to sada dogodilo većina zemalja istočnog partnerstva još je daleko od toga da ispuni kriterije za e, ulazak u Europsku uniju i to se mora objasniti i ministrima vanjskih poslova odnosno mi smo to objasnili e, ministrima vanjskih poslova kako što se nas tiče izgleda nova koncepcija e, naše politike susjedstva E, i mislim da građani e, tih zemalja trebaju osjetiti u svom e, svakodnevnom životu neke pozitivne promjene na temelju partnerstva sa Europskom unijom. Naravno, kao i što je predstavnica komisije već rekla, Osobiti, osobito važan cilj je vladavina prava, ali to onda ne znači samo borbu protiv korupcije, nego po mom mišljenju to onda znači i E, borbu protiv e, oligarha e, a s tim u vezi želim reći gospođa Mogherini će sada biti nadležna za našu politiku susjedstva, ja to pozdravljam, dakle uz gospodina Hana i E, moj zahtjev je da regionalna i lokalna razina e, u Europskoj uniji bude jače uključena u našu e, politiku susjedstva kako bi se u svakodnevnom životu osjetile pozitivne promjene zbog naše politike susjedstva. Hvala. Htio bih reći da premda možemo reći da je ideja politike susjedstva imala određene uspjehe, ali i nedostatke, potrebno je da konstantno revidiramo svoje postupke. Mislim da bismo trebali vidjeti ne samo regionalnu dimenziju, a to je zajednički nazivnik za sve zemlje, Trebamo se spustiti na razinu individualnih država. Primjerice, na sredozemlju imamo s jedne strane Egipat, gdje se govori o stabilnosti, ali isto vremeno znamo da je demokratski proces narušen i da je bilo gorih kršenja ljudskih prava nego za vrijeme Mubaraka. S druge strane je tu Libija i tu postoji opasnost da Libija postane država koja ne funkcionira. Istovremeno je riječ o zemlji koja ima velike resurse. Svi smo vidjeli štete koje je nanijela islamska država i ukoliko Libija postane propalom državom, ta bi se šteta mogla, mogla još povećati. To je nešto što moramo uzeti u obzir. Dakle, trebamo vidjeti koji su naši interesi vezano uz pojedine zemlje i što trebamo poduzeti kako bismo postigli ono što želimo. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, dosta se govorilo o greškama. Vjerujem da je e, temeljna greška što se tiče Ukrajine, a vjerojatno i Republike Moldove, jer je da se tu radi o zemlji koja je, gdje je jedna polovica građana orijentirana prema EU, a druga prema e, Rusiji i da se takvu zemlju stavi pred alternativu. E, a to se upravo dogodilo prošlog e, studenog u Vilniusu. E, mi smo vidjeli onda kakav je razvoj događaja uslijedio u Ukrajini i to bi možda trebala biti najvažnija pouka e, i u pogledu toga što sad predstoji u Republici Moldovi. Govor, već se govorilo o, spomenuti su već oligarsi u Ukrajini ja sam ove godine imao priliku šest puta posjetiti Ukrajinu. E, moj je dojam da što se toga tiče da se tamo apsolutno ništa nije promijenilo. Ukrajina je zemlja u kojoj E, nekoliko jako bogatih obitelji, takozvani oligarsi, koji su u 90. godinama e, skupili ogromno bogatstvo da oni imaju odlučujući utjecaj, odnosno oni potpuno kontroliraju e, politiku u toj zemlji. Tu se ništa nije promijenilo. Dakle, ako se želi pomoći Ukrajini, trebalo bi zatražiti i da se tu nešto promijeni. E, što se tiče zakona o takozvanoj lustraciji, e, u Ukrajini po mojoj procjeni tako, ovako kako je on koncipiran je zapravo e, protuzakonit, odnosno doveo bi samo zamjenu jednih državnih službenika drugima. Što se tiče Moldove, mi smo prošli tjedan razgovarali i o izborima u e, Rumunjskoj i tamo e, se radi zapravo o izbornoj prevari jer Rumuni koji žive u inozemstvu nisu imali priliku sudjelovati e, izaći na izbore a u Moldovi veliki broj moldovskih građana koji su e, nije imao priliku izaći na izbore dakle i tu bismo trebali primijeniti ista mjerila na sve hvala lijepa imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Za vrijeme 12 godina koliko sam član ovoga odbora bio sam izvjestitelj parlamenta vezano uz prvobitno jedinstveno izvješće o politici susjedstva i zatim dvije kasnije izvješće o istočnoj dimenziji u zajedničkom izvješću. Zato smatram da imam dosta iskustva kada je riječ o ovoj politici Model jednog modela za sve e, još uvijek predstavlja brojne izazove i smatram da je politika se mijenjala tijekom godina kako bi se uzele u obzir razlike među europskim zemljama temeljem članka 49. dakle zemlje koje su imale mogućnost da postanu potencijalni kandidati i tu se isto tako stavila razlika između njih i zemalja na sredozemlju koje nemaju to pravo temeljem članka 49. Politika više za više i davanje nekih pogodnosti za poštivanje demokracije i ljudskih prava je jedna korisna kohezijska politika vezano uz status pojedinih zemalja. Moram nažalost reći da je Europska unija bila ne pripremljena e, na e, postupke predsjednika Putina, on je već prije pet godina jasno dao do znanja koje su njegove političke ambicije, a to je bilo da ponovno uspostavi e, sustav zone utjecaja kao iz Jalte. I sada ima taj projekt Euroazijske ekonomske unije. Međutim, ova nova Putinova paradigma predstavlja kršenje svih međunarodno priznatih načela nakon Helsinkija, a ruska vojna agresija i nepoštivanje teritorijalnog suvereniteta država poput Gruzije i Ukrajine neprihvatljiv je čin Jasno je da postoje neke razlike među 28 država članica i njihovom stajalištu vezano uz sankcije nametnute Moskvi. Moj klub zastupnika ECR želi sada da se javno iskaže zahvalnost za neočekivano snažan stav Bundestaga i gospođe Merkel u Berlinu u obranu demokracije i ljudskih prava u zemljama poput Ukrajine e, da bi mogle odrediti vlastiti geopolitički cilj u budućnosti bez ikakvog vanjskog pritiska od strane Moskve kao što vidimo sada u Dombasku i vezano uz Krim. Dakle, zahvaljujem političarima iz Njemačke i isto tako kancelarki Merkel. Hvala. Ja bih nešto htio reći o budućem izgledu istočnog partnerstva. Ova ideja da se treba pronaći nešto novo što je bolje od sadašnjeg sustava, a nije postupak proširenja, neće funkcionirati. To jednostavno ne postoji. Osim toga, Norveška je sudjelovala u postupku proširenja, međutim na kraju je ishod bio drugačiji prije ili kasnije morat ćemo doći do situacije da ćemo biti dovoljno hrabri da ćemo imati kopenhagenske kriterije za te zemlje ako uistinu imamo jasan strateški cilj s naše strane. Istočno partnerstvo mora se formulirati na način da bude sukladan sa daljnjim razvojem događaja te e, ne može biti zamjena za druge mogućnosti Dakle, ukoliko bude jasna politička volja za dvije, tri godine i u vijeću, a ne samo među zelenim strankama u Europi. Zatim, 2000, od 2004. godine Kreml pokušava raditi na izgradnji države u Ukrajini. Oni su pokušali uspostaviti jedan e, ruski sustav u Ukrajini i nisu u tome uspjeli. Sada je red na nama da pomognemo toj zemlji da provede reforme, da se prilagodi našem sustavu koji se temelji na vrijednostima. A ono što je najvažnije pritom je borba protiv korupcije. I to je mogućnost, korupcija pruža mogućnost Rusima da se, da se uključe u tu zemlju. Ako nam se Kreml obrati zbog sankcija i pokuša s nama sklopiti neki dogovor, trebamo biti sigurni da oni ne žele pokušati ugroziti reformska nastojanja u Ukrajini. Ja sam razgovarao o političkoj situaciji u Ukrajini, slažem se e, sa ovime što je rečeno, ali ne možemo biti slabi prema Moskvi. Moramo se boriti podržavati borbu protiv korupcije jer Moskva želi imati agente koje oni plaćaju u tom društvu, ali isto tako i u našem društvu. Uh, Hvala. Ja želim pozdraviti njemačke kolege u Europskom parlamentu. Radujemo se daljnjoj suradnji s vama. Ja ću kasnije zamoliti gospodina Kišbama da odgovori na neka pitanja. E, dragi kolege, možemo optužiti neke zemlje istočnog partnerstva zbog oligarhije. Mi imamo svoje interese. Međutim, pitanje je gdje ti oligarsi drže svoj novac. E, trebamo pogledati prema sebi. Pogledajmo se u ogledalo. Koje zemlje su primile novac tih oligarha? U kojim bankama se nalazi njihov novac? To nisu ruske banke. Veći dio se nalazi u zapadnoj Europi. Dakle, moramo biti iskreni kada govorimo o tome. Postoji i neke dobre vijesti vezano uz Ukrajinu. E, da, u toj zemlji je raširena korupcija, ili je barem to bio slučaj. No, najnovije informacije kažu da je Ukrajina spremna e, prihvatiti bivšog povjerenika koji je iz gospodina Šemetu iz moje zemlje koji je sada imenovan e, za visokog e, povjerenika za borbu protiv korupcije i on će se morati baviti postupcima javne nabave u Ukrajini. I mislim da je to izvrsna vijest ako se otvori ta mogućnost i ako oni budu spremni surađivati s Europskom na taj način, to je uistinu dobar primjer. Nadalje, energija je strateški dio svake politike u Europi. Zamolit ću gospodina Kirschbauma da kaže nešto o spremnosti Njemačke da e, ide na ideju energetske unije. Dakle, ne to je nešto više od energetske zajednice i da se zatraži od susjednih zemalja koje su potpisale sporazum o pridruživanju da se drže tih obveza jer e, uskoro ćemo se morati baviti time individualno i Pozdravljam e, njemačko stalište da se zadrže sankcije. To je jedino oružje koje imamo protiv danje agresije na Ukrajinu. Te sankcije treba zadržati dok se ne ispune uvjeti iz Minska i dok više ne bude ruskih vojnika u Ukrajini i dok e, granicu budu čuvali ruski i ukrajinski vojnici, a ne separatisti. Hvala lijepa. E, ja također želim započeti sa greškama koje smo učinili. Mislim da je prvi, prva greška bila da smo dugo zatvarali oči pred onim što je što Ruska federacija očito želi, a to je stvoriti jednu tampon zonu oko svojih granica. Mislim da bismo zemljama koje su pogođene time morali dati perspektivu. E, kolega Hunko, vi niste u pravi kad, kad opisujete da je tamo polovica stanovništva e, proruski orijentirana. Mi smo bili u Odesi, to je grad gdje se govori ruski i e, vidjeli smo da oni da su oni, iako govore ruski, ponosni Ukrajinci koji žele da je um, centar političke e, moći i vlasti u Kijevu, a ne u Moskvi. Druga greška koju smo učinili je da smo djelovanje ruske propagande u tim zemljama dugo podcjenjivali. Oni namjerno e, tu žele podijeliti te, ta društva sa jednim jedinim ciljem, a to je destabilizacija. Mi moramo e, E, poduzeti nešto jasno protiv toga i to tako što ćemo pokazati jasne perspektive. Pritom je važno razlikovati europsku perspektivu gdje se uvijek govori o sporazumu o pridruživanju i jedne EU perspektive, dakle perspektive da se da te zemlje uđu i postanu članice Europske unije. E, konkretno rečeno ne smije se tu raditi o nikakvom e, automatizmu ne smije se to tako interpretirati ali to se ne ali članstvo se ne smije niti isključiti jer e, tim zemljama je potrebno nešto kao motivacija za daljnje reforme Sljedeća govornica. Hvala lijepa. Ja sam e, zastupnica u Europskom parlamentu u klubu zastupnika GUNGL. E e, čini se da se svi slažimo oko toga da je politika susjedstva Europske unije da se ne može baš nazvati uspjehom. Što se tiče Ukrajine ili istočnog partnerstva, E, zaključci su relativno jednostavni rusija je kriva i mora se e, izvršiti pritisak na rusiju pa će sve biti drukčije iz tog razloga e, želim nešto reći općenito o našoj politici susjedstva kako bi ta jednodimenzionalnost se malo promijenila u naša poduzeća naših e, e, susjednih zemalja moraju konkurirati bez ikakve zaštite na našem tržištu, a oni to nisu u stanju. To pitanje također moramo razmotriti i u vezi sa Ukrajinom i provedbom e, sporazuma o pridruživanju rezultati u okviru našeg južnog susjedstva su, e, e, su jasni koji će to biti. E, za južne zemlje je deficit u vanjskoj trgovini narastao sa 530 milijuna eura na 20,4 milijarde eura a Dakle, tu se ne može reći da je Rusija kriva, moramo si postaviti pitanje e, o tome. Već sada u Ukrajini postoje problemi sa provedbom e, mjera e, Međunarodnog monetarnog fonda, u pitanju su plaće, mirovine, a mi svi znamo da i bez, da, da, da je to bez ruskog utjecaja E, takve, takav razvoj događaja vodi e, u siromaštvo u ovom e, odboru se uvijek radi o tome da nastavimo dalje sa našom dosadašnjom politikom mislim da moramo promijeniti način razmišljanja Hvala gospodine predsjedatelju i ja ti želim zahvaliti što danas imamo priliku razmijeniti mišljenja s kolegama iz Europskog parlamenta. E, moje e, moj naglasak je sada na južnom susjedstvu, sjevernoafričkim zemljama. Ja sam član E, među pa, e, parlamentarne skupštine za Južni Mediteran i sudjelovao sam tu u zanimljivim sastancima gdje smo se bavili politikom, gospodarstvom, kulturom. E, trenutno primjećujem ono što je i predsjedatelj e, rekao da e, od arapskog proljeća prelazimo u arapsku jesen, odnosno zimu, međutim ja mislim da se mogu tu primijetiti pozitivni, pozitivne ti razvoj događaja, osobito u Tunisu koji pokazuje da je to moguće i mislim da su tu mogući i daljnji napreci. E, dakle, ja bih se založio za to da i ta e, politika susjedstva e, se jače, da se obrati veća pozornost i da ju se ne zapostavlja. Mislim da se mora i na tome intenzivno raditi mislim da u vezi e, e, sa činjenicom da nam preko sredozemnog mora dolazi ogroman broj e, izbjeglica mislim da i zbog toga moramo veliku pozornost obratiti tim zemljama tako, također i u europskom parlamentu hvala lijepa Thank you, Chair. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim e, zahvaliti i vama što ste organizirali ovaj odbor, ovaj sastanak, dakle e, između našega odbora i Bundestaga i želim također čestitati kolegama iz Bundestaga što su podržali nastavak sankcija. Mislim da je to vrlo e, bitno bilo u tom ključnom trenutku i na tome im zahvaljujem. Što se tiče teme istočnog e, susjedstva i općenito politike e, u tom području, mislim da smo sada na jednom e, raskrižju. Možemo govoriti o tome koliko su politike bile uspješne ili nisu, ali ne možemo nastaviti istim putem. I tu se pred nama nalazi izbor. Možemo reći ili da na kraju želimo imati jedan dugotrajni sustav koji će dovesti do članstva, dakle na jedan duži rok, ili trebamo priznati da nam treba drugačiji skup politika e, za ovo područje u susjedstvu Europske unije. Najgore što možemo učiniti jest da tvrdimo jedno, a radimo drugo. Dakle, kada se donese jasna odluka o tome a ja ću u datom trenutku iznijeti svoje argumente, mora nam biti jasno koji je konačni cilj politike susjedstva. Također vezano uz južno susjedstvo, a relevantno je i za istočno susjedstvo, ova politika više za više može biti uspješna, ali samo ako uz nju ide i strategija manje za manje. Jer ako se automatski dobije više nakon postignutih rezultata, a mi ne smanjimo svoje potporu kada druga stranka ne održi svoj dio obećanja, onda to nije održiva politika. Europa bi trebala imati vlastitu politiku prema Rusiji, a ne bi trebala biti taoc taktičkih e, manevara e, Rusije. Dakle, mi bismo trebali definirati što želimo postići u odnosu na Rusiju i u tom smislu kreirati svoju strategiju. Gospodin Kastalo. Hvala predsjedavajući. Hvala predsjedavajući. Nažalost moram primijetiti da je Ostpolitik sve snažnija, a sud politik sve manje prisutna. Uglavnom se govori o istočnom partnerstvu i Ukrajini, malo toga smo čuli o južnom susjedstvu. Želim pozdraviti naše uzvanike, no zanima me koliko vi uistinu razgovarate o južnom susjedstvu. Neki su kolege spomenuli opasnost da Libija postane država u raspadu. Opasnost je u tome da mi ne shvaćamo da ona možda već jest u raspadu. Džihadisti se organizira se obuka džihadista u Libiji. E, mnoge skupine vezane sa Al-Qaidom nalaze se na Magrebu i rekle su da žele nastaviti e, borbu. Isto tako se stvari se dobro odvijaju u Tunisu i uistinu trebamo dati potporu demokratskim procesima u toj zemlji. Moramo im pomoći u njihovom razvoju kako bi oni mogli biti naš sugovornik za čitav Magreb, kako bi se iz Tunisa mogli proširiti demokratski procesi po toj regiji. A ne samo da se nastavi sa procesom iz Barcelone. U godini e, kada se provodio Mare Nostrum, a mi smo platili 144 milijuna eura 3000 osoba je stradalo na sredozemlju. E, dakle, to je bio jedan korak prema naprijed, ali mali korak u svjetlu tragedije koja se dogodila. Imamo klimatske promjene, događaje na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. E, ne može e, to pasti na teret samo Italije, nego čitave Europske unije i čitavog Zapada. Dakle, ne može to biti samo problem Grčke, Španjolske i Italije, ovo što se zbiva na sredozemlju. Treba nam pomoć sviju. Kolege iz Njemačke nam moraju pomoći također u tome. Svi se moramo zajedno truditi da se dođe do političkog rješenja. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također pozdravljam kolege iz Njemačke, iz Bundestaga i želim im čestitati, želim čestitati CDU na ponovnom izboru Angele Merkel kao predsjednice i mislim da možemo čestitati Europi na tim izborima. Kao što vam je poznato, krajem svibnja u Rigi imat ćemo samit o istočnom partnerstvu Htjela bih reći da je istočno partnerstvo za sada jedini instrument za politiku susjedstva i za odnose sa nekoliko susjednih zemalja. Pritom mislim na e, Bjelorus, Armeniju i Azerbejdžan, jer Ukrajina, Moldova i Gruzija već e, imaju potpisane sporazume o pridruživanju sa Europskom unijom. Koje su ambicije ovog sastanka na vrhu u Rigi? Prije svega želimo vidjeti na koji način sačuvati politike europskog partnerstva i e, možda će trebati ići na reviziju tih politika. One moraju biti fleksibilnije da ih se može lakše provoditi i treba ugraditi više ekonomskih mjera u spomenute politike. Politika susjedstva je uistinu pravi strateški izazov pred Europskom unijom. To je ono područje u kojem se natječemo za utjecaj s Rusijom. I iz tog razloga moramo dati posebnu pažnju ideji kako povećati resurse i promicati informiranje o Europi i našim vrijednostima e, u toj regiji. Saracin. Hvala. E, htio sam nešto spomenuti jer nije bilo vremena ranije. Bitno je da se Europski parlament koncentrira na e, jedan usklađenje i program reformi koji smo predložili Ukrajini. Dakle, na razini Europske unije i država članica. E, sljedeće godine će biti organizirana konferencija donatora i trebalo bi povezati napore donatora sa strukturnim reformama te borbom protiv korupcije i to se odnosi na Ukrajinu, ali može se odnositi i na neke druge zemlje. Zatim tu je tema kako poduprijeti civilno društvo u tim zemljama, a oni mogu biti naši partneri. To posebno vrijedi za Ukrajinu. Moramo imati konsolidirani pristup svih institucija, i e, institucija zajedno s državama članicama. Ja smatram da će to biti naša zadaća u predstojećim tjednima i mjesecima. Moramo imati jedinstvenu strategiju, a ne da ljeva ruka radi jedno, a desna drugo. Thank you very much, Mr. Chairman. First... Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega pozdravljam e, da je organiziran ovaj sastanak. Mislim da je to organizirano pravodobno u trenutku kada moramo revidirati e, velik broj svojih projekata u sklopu vanjskog djelovanja. Dakle, istočno partnerstvo, južno partnerstvo. Imam dva komentara. Kao prvo, postoji drastična potreba za boljom suradnjom. Institucionalna suradnja s nacionalnim parlamentima je bitna, imajući u vidu složenost naše vanjske politike. Kako formulacije, tako i provedbe. Drugo, jednako je tako bitno da Europska unija bude svjesna sljedećeg. Ukoliko želi imati vodeću ulogu u svijetu i ako želi iskoristiti svoj potencijal rada na miru, izgradnje mira, moramo imati vlastitu strategiju i ta strategija bi trebala zastupati čitavu Evropsku uniju, ne neke države članice. Postoji jasna potreba za snažnijom koordinacijom vanjske politike, sigurnosne i vanjske politike i međunarodnih sporazuma o trgovini. Frederika je visoka, kao visoka predstavnica sada ima koordinacijsku ulogu, dakle u rad će biti uključeni i drugi povjerenici, no bitno je da se u rad uključe i nacionalni parlamenti. I na kraju, nakon ovog iskustva e, u Ukrajini, moramo e, vidjeti koje su naše obrambene sposobnosti i obrambene reakcije kada dođe do krize. Ne možemo se stalno slanjati na NATO savez, moramo imati svoje vlastite e, vojne sposobnosti koje su komplementarne NATO savezu. Jer e, razdoblje utopije i iluzija je iza nas i moramo zauzeti jedan stav sukladan real politici i vidjeti što Europska unija može poduzeti kako bi bila učinkovit svjetski igrač. Hvala lijepa, ja ću naravno također iskoristiti u priliku da po drugi put e, uzmem riječ. E, želim srdačno zahvaliti na tome što postoje ovi zajednički sastanci jer neophodno je da upravo u ovo naše današnje vrijeme govorimo jednim glasom i da koordiniramo naše pozicije E, u vanjskoj politici. Želim jedan, e, navesti jedan primjer iz nedavne prošlosti koji me osobito zabrinjava. Već su danas spomenuti izbori u Rumunskoj. Ja sam se naježio kad sam čuo da je tamo e, socijaldemokratski predsjednik u svojoj predizbornoj kampanji spominjao e, ujedinjenje Rumunjske sa bratskom, bratskim narodom e, sa Moldovom. E, osobito me naljutilo što je naš, pod, na, naš podpredsjednik vlade Gabriel pozdravio njegovu predizbornu kampanju. To je otrovna predizborna kampanja zato želim zahvaliti na ovoj mogućnosti razmjene mišljenja, mislim da je to neophodno. E, nakon što je ovdje spomenuta danas kancelarka Merkel, zahvaljujem vam što ste spomenuli i potpredsjednika vlade gospodina Gabriela. Gospodin Kristijan, izvolite. Kristija. Zahvaljujem predsjedniku. Revizija naše susjedske politike e, traži da se uvedu ravnoteža između istoka i juga i također potrebno je e, razmotriti i uzeti u obzir da trenutno europska perspektiva postoji samo za zemlje iz istočnog partnerstva. I Postavio bih sljedeće pitanje. Postoji li strategija koju ćemo upotrebiti ukoliko sljedeće godine na samitu u Rigi u Svibnju se suočimo sa prijavom za članstvo govornik je Hvala. Ja želim e, još jednom e, se nadovezati u vezi sa jednom, e, jednim razmišljanjem. U cijeloj ovoj ukrajinskoj krizi ne smijemo zaboraviti naše južne susjede, dakle sredozemlje. Situacija je doista brizantna. Zato želim navesti jedan primjer koji uopće nije u javnosti poznat, a to je Egipat tamo e, se iznova, uvijek iznova ponavljaju oružani napadi muslimanske braće, e, događaju se ubojstva, e, a o kojima mediji ovdje gotovo da ne izvještavaju. Ja sam prije nekoliko dana posjetio Kopski centar u Egiptu, dakle tamo su pred tim centrom dva tenka i vojnici sa strojnicama, e, to govorim samo kako biste zamislili koja je tamo situacija, a 78 crkava je spaljeno. E, to pokazuje koliko su snažni fundamentalisti, osobito muslimanska braća u Egiptu i na koji način se ponašaju. To je što se nas u EU tiče jedna brizantna situacija. E, postoji i kako postoji mogućnost da se tamošnja, e, da tamošnja vlada bude srušena i zato e, smatram da Evropska unija ne smije propustiti ni jednu e, mogućnost da poduzme mjere o kojima se već razgovaralo u kontekstu Moldove mi smo od nas se očekuje da podupremo proces demokratizacije i demokratski orijentirane pokrete u Egiptu. To znači e, naravno ne podupiranjem vojske e, nego pomoću drugih mjera. Hvala lijepa. Ja, zunächst einmal, Herr